Čujete li me?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 odmah na početku e, glasovati o prigovoru o zdravstvenim tvrdnjama. Danas prije podne smo vodili raspravu, a kolega Karl Schlüte i kolegica Renata Zoma zajednički su podnijeli zahtjev e, da treba postojati izmjena e, popisa glasovanja kako bismo glasovali o različitim blokovima. E, polazim od toga da je to dostupno svim klubovima. E, postoji li prigovor u odnosu na ovaj postupak e, skupnog glasovanja? Koliko vidim, to nije slučaj. Stoga ćemo glasovati na taj način. Prvi blok. Predlažem elektroničko glasovanje odmah na početku. Otvaram glasovanje. Chris, možete li pojasniti? Prvo ćemo glasovati jedan blok. E, da li tu mislimo na e, navod četvrti ili je riječ o prvom bloku? Objasnit ću još jednom. E, prvi blok obuhvaća E, točke 4 do 8. Nakon toga imamo sljedeći e, blok sa uvodnim izjavama B do I. A potom e, u trećem bloku ćemo glasovati o stavkama 3 i 4, a nakon toga imamo zaključno glasovanje. Ima li daljnjih pitanja? Znam da je sve ovo došlo u zadnji tren i zato sam postavio pitanje ima li tko prigovore. Dakle, glasujemo o ovom prvom bloku. Otvaram glasovanje elektronički. Sačekat ću još malo. Jesu li svi glasovali? Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prvi dio je odbijen. E, prelazimo na drugi blok, uvodne izjave B do I. Ponovno elektroničkim putem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Isto tako odbijen. Prelazimo na treći dio. Tu ćemo glasovati o stavcima trećim i četvrtom elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Isto tako odbijen. Sada ćemo E, na koncu glasovati ovako kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Sa 28 za, 27 suzdržanih usvojeno. es e, Mi ćemo o tome pojedinačno glasovati na plenarnoj sjednici i onda će biti potrebna kvalificirana većina. Sada prelazimo na sljedeće glasovanje i to glasovat ćemo o prigovoru e, više kolega e, također elektroničkim putem. Riječ je o službenim kontrolama. Članak 88. stavak 2. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Četrdeset dva za, osamnaest protiv, dva suzdržana, znači usvojeno. Ovo je danas bio najjednostavniji zadatak, a sada prelazimo na maratonsku sjednicu o izvještaju pro Berend. Moramo se ovdje zamijeniti. I krećemo i to e, u bloku 222, 23, 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. 224 i 25 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 22 izvjestitelj tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 226 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 227 za? Protiv? suzdržan, odbijeno. 228 za, protiv, suzdržan, nije jasno. Provjerit ćemo 228 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Imamo eh, jednog člana socijalista previše. sada je sve u redu. Zatvaram glasovanje. 38 e, prema 64 znači usvojeno. 229 e, za, protiv, e, suzdržan, usvojeno. 230 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Provjerit ćemo elektroničkim putem 230. amandman. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvojeno. 232 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 233 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 234 za, protiv, suzdržan, odbijen. 235 za, protiv, protiv, suzdržan, odbijen. 236 tko je za, protiv, suzdržan, odbijen. 237 za, protiv, suzdržan, odbijen. Imko 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. 238 za, protiv, protiv, suzdržan, usvojen. 240. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 242. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. 243. tri e, djelomično. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nije jasno. O drugom dijelu elektroničkim putem. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. E, šezdeset 44,65 za, protiv, suzdržan, usvojen. IMKO 18 otpada, 246 i IMKO 19 koje je za, protiv suzdržan elektroničkim putem ćemo glasovali glasovati 266 imko 19 elektroničkim putem svi glasovali zatvaram glasovanje usvojeno konsolidirana verzija 3 tko je za protiv usvojeno 252 e, tko je za protiv suzdržan nije jasno elektroničkim putem je 252 svi glasovali zatvaram glasovanje usvojeno 255 e, tko je za protiv suzdržan, odbijen. 253. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. 256. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. 257. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. 258. Za? protiv, suzdržan, nije jasno, elektroničkim putem. 258, elektronička provjera. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 259 za. Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 26 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 27 za protiv, suzdržan, usvojen. 261 za, protiv, nije jasno. Elektroničkim putem 261. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. Imko 23 za. Protiv? Samo 15 kolega je sudjelovalo elektroničkim putem. Imko 23. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Potpuno jasno usvojen. 28 za. Protiv. Suzdržan usvojen. 25 za. Protiv? Suzdržan? Koliko mi se čini također usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 25. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Imko. 24 ovima otpada. 29. Ko je za? Protiv? suzdržan. Elektroničkim putem ćemo glasovati. 29 elektronički svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 264 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. 263 za. Protiv. Suzdržan odbijen usvojen provjerit ćemo dakle 263 elektroničkim putem provjera svi glasovali zatvaram glasovanje usvojen 265 266 za protiv, suzdržan, usvojen. 267 za, protiv, suzdržan, usvojen. 268 za, protiv, suzdržan, usvojen. 30 za, protiv, suzdržan, usvojen. 269 i IMKO 26 za, protiv, suzdržan. Elektroničkim putem ćemo glasovati. 269, imko 26, elektronička provjera. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 26 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 13 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 14 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 15 za, protiv, suzdržan, odbijen. E, kompromis 1 za, protiv, suzdržan, usvojen. Idemo dalje sa 282 za, protiv, suzdržan, elektroničkim putem. 282 e, elektronički. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 283, 284, M plus 16, IMKO 30, za, protiv, suzdržan, usvojen. 285, za, protiv, suzdržan, usvojen. 286 za, protiv, suzdržan, usvojen. 287 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržan, usvojen. 297, 298, M plus 7 za, protiv, suzdržan, usvojen Moramo provjeriti elektroničkim putem zato što je samo polovica glasovala. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 299.300 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 307 7 i IMCO 36 e, za, protiv, suzdržan, odbijeno. 308 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržan, usvojen. 313 za, protiv, suzdržan, odbijen. Preskočit ćemo dalje na 322 za, protiv, suzdržan. Elektronička provjera za 322. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 323 3 otpada i imko 39. Idemo dalje na 326 za, protiv, suzdržan, odbijen. 328 za, protiv, suzdržan, odbijen. 327, imko 41 u tri dijela. Prvi dio za, protiv, Suzdržan? Odbijen. Drugi dio. Provjerit ćemo na želju. Dakle, prvi dio 327 i IMKO 41. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. Treći dio. Za protiv, suzdržan, usvojen. 329 za, protiv, suzdržan, odbijen. 330 za, protiv, suzdržan, odbijen. 331 za, protiv, suzdržan, odbijen. 332 za, protiv, suzdržan, odbijen. 333 za, protiv, suzdržan, odbijen. 334 za, protiv, suzdržan, nije jasno. Dakle, provjera elektroničkim putem 334. Otvaram glasovanje. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 340 e, za, protiv, Suzdržan? Odbijen. 336 za. Protiv? Suzdržan? Koliko mi se čini usvojeno, ali nisam siguran, provjerit ćemo. Elektronička provjera 336. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 341 za, protiv, suzdržan, odbijen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržan, usvojen. Idemo dalje i prelazimo na e, 376 za, protiv, suzdržan, odbijen. 300 za, protiv, suzdržan, nije jasno. 377 provjera elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 378 je povučen. Prelazimo na 379 za, protiv, suzdržan, usvojen. 32, 33 i nadalje sve to otpada i ne razmatra se. Kod mene je to stranica 23. I to kompromis 8. Jeste li se našli za, protiv, suzdržan, usvojen. Ponovno ćemo preskočiti dio dalje do Liherda Zebera. 428. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Rihe Ziber e, želi provjeru. Četiristo odbijen, četiristo za, protiv, suzdržan, odbijen. Četiristo dvadeset tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 425 e, za, protiv, suzdržan, odbijen. 429, 430 i IMKO 56 za, protiv, suzdržan, odbijen. 431 za, protiv, suzdržan, nije jasno. Elektronička provjera 431. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje odbijen. 432 do imko 57 tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 58 za, protiv, suzdržan, nije jasno, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Karl Schlüter također. Dobro. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. Imko 59. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 435 otpada. Nastavljamo sa 439. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. 440 za? protiv, suzdržan, odbijen. 441 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 62 za, protiv, suzdržan, usvojen. 442 za, protiv, suzdržan, nije potpuno jasno. Elektronička provjera 442. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje.

suzdržan, usvojen. 450 za, protiv, suzdržan, usvojen. Provjerit ćemo. 450 elektronička provjera. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Imko 65 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. 451 za. Protiv. Suzdržan. Teško je procijeniti. Elektronička provjera. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 452 za, protiv, suzdržan, odbijen. Kompromis 24 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo s kompromisom 9 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa 481 za, protiv, suzdržan, odbijen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržan, usvojeno kompromis 11 za, protiv, e, usvojeno kompromis 12, usvojen. Nastavljamo sa 492 e, za, protiv, suzdržan, odbijen, kompromis 14, odbijen, kompromis 15 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa 508 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržan, usvojen. 509 eh, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 526 za, protiv, suzdržan, odbijen. E, 527 za, protiv, suzdržan, usvojen. Jasno. 52, 62 za, protiv, suzdržan, usvojen. 528 za, protiv, suzdržan, usvojen. 529 otpada, 530 e, E, za, protiv, suzdržan, usvojeno. 531 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 18 za, protiv, suzdržan, usvojen. E, nastavljamo sa 66 i 20 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 77 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo dalje sa 535 za, protiv, suzdržan, usvojen. 537 za, protiv, suzdržan, usvojen. 538 za, protiv, suzdržan, odbijen. Empl 18 za, protiv, suzdržan, usvojen. 539 otpada. E, dolazimo na konsolidirano 22 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa 561 e, za, ponavljam, Glasujemo o 561 plus Simko 79. Svi našli za, protiv, suzdržan, e, odbijen. 564 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 545 za, protiv, suzdržan, odbijen. 546, imko 80 za, protiv, suzdržan, usvojen. 547, 48, 49, imko 81, tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo elektronički. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Imko 82 za, protiv, suzdržan, usvojen. 550, 51, imko 83 za, protiv, suzdržan, usvojen. 552 otpada. Nastavljamo s 555 za, protiv, suzdržan, e, usvojen preskočit ćemo, e, dolazimo na 599 e, za, protiv, suzdržan, odbijen, 600, tko je za, protiv, suzdržan, e, usvojeno, 602 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 603 za, protiv, suzdržan, odbijen, 604 za, protiv, suzdržan, usvojen, 605 za, protiv, suzdržan, usvojen, 606 za, protiv, suzdržan, usvojen. 607 za, protiv, suzdržan, odbijen. Imko 94 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 95 za, protiv, suzdržan, usvojen. na zahtjev provjerit ćemo IMKO 95. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Konsolidirana verzija 30 za, protiv, suzdržan, usvojen. 96 za, protiv, suzdržan, odbijen. 608 za, protiv, suzdržan, usvojen. 82 za, protiv, suzdržan, nije jasno. Provjera elektroničkim putem. 82, jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 610 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. Kompromis 25 za, protiv, suzdržan, usvojen. 611 za, protiv, suzdržan, usvojen. 86 e, za, protiv, suzdržan, odbijen. 613 za, protiv, suzdržan, usvojen. 615 za, protiv, suzdržan, odbijen. 616 za, protiv, suzdržan, odbijen. 88, 617 zajedno, za, protiv, suzdržan, usvojen. 619 za, protiv, suzdržan, odbijen. 620 za, protiv, suzdržan, usvojen. 622 za, protiv, suzdržan, odbijen. 89 za, protiv, suzdržan, usvojen. 90 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 98 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 27 za, e, protiv, suzdržan, usvojen. Konsolidirana 29 za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, Impo 102 za, protiv, suzdržan, odbijen. Imko 102 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 93 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 104 za, protiv suzdržan usvojen 94 za protiv suzdržan usvojen 95 za protiv suzdržan usvojen 105 imko E, za, protiv, suzdržan, usvojen. 629 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 107 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa 630 za, protiv, suzdržan. Elektronička provjera, 630, otvaram glasovanje. Svi glasovali, zatvaram glasovanje. 60 e, za, 7 protiv, e, usvojeno. 631 e, usvojeno. Imko 108 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 19 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržan, usvojen. 622 za, protiv, suzdržan, usvojen.

667 za, protiv suzdržano usvojen. Kompromis 21 za, protiv suzdržano usvojen. 102 za, protiv suzdržan usvojen. 679 za, protiv suzdržano usvojen. 681 za, protiv suzdržan usvojen. 682 za, protiv, suzdržan, usvojen. 683 za, protiv, suzdržan, usvojen. 684 do 695 u bloku za, protiv, suzdržan, usvojen. 696 e, usvojeno. 698 e, za, protiv, suzdržan, nije jasno. 697 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 698 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 699 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 700 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 701 za. Protiv suzdržan, usvojen. 704 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo i idemo dalje sa 710. Rebeka je za, protiv, suzdržan, odbijen. 739 za, protiv, suzdržan, nije jasno, elektroničkim putem. 739 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Usvojen. 740 za. Protiv. Suzdržan usvojen. Imko 127 za, protiv, suzdržan, usvojen. 761 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 762 za, otpada. 109 sljedeći amandman za, protiv, suzdržan, usvojen. 767 za, protiv, suzdržan, odbijen. 768 za, protiv, suzdržan, usvojen. 769 za, protiv, suzdržan, usvojen. 750 za, protiv, suzdržan, usvojen. 751 do 54 o tome ne moramo glasovati. 752 za. Protiv. Suzdržan. Nije jasno. Elektronička provjera 752. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 755 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. Empol 23 za. Protiv suzdržan odbijen. 756 za. Protiv. Suzdržan. Elektronička provjera ne vidi se. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 758 za. Protiv suzdržan, odbijen. Konsolidirana 28 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 759 e, za, protiv, e, usvojeno. 760 za, protiv, suzdržan, usvojen. 761, imko 130 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 763 i 767 za, protiv, suzdržan, odbijen. Imko 131 i Imko 132 za, protiv, suzdržan, usvojen. 765 otpada, Ample 24 za, ne Ample spada po taj dio, nastavljamo dalje. 762. Tko je za? Ponavljam. 762 je na redu, ostalo otpada. Za, protiv, suzdržani, usvojen. 769 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 27 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 28 za, protiv, suzdržan, usvojen. Ample 29 za, protiv, suzdržan, usvojen. 770 za, protiv, suzdržan, usvojen.

Ample 31 za. Protiv. Suzdržan. Nije jasno. Ample 31. Provjera. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Sedamsto osamdeset dva za, protiv, suzdržan, usvojen. 781 otpada, 783 za, protiv, suzdržan, usvojen. 784 za, protiv, suzdržan, usvojen. 785 za, protiv, suzdržan, neusvojen. 786 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 32 za, protiv, suzdržan, odbijen. Ample 33 za, protiv, suzdržan, Provjera. Ample 33. Provjera. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 787 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. 788 do 790 identični, dakle blok za, protiv, suzdržan, usvojen. 791 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 134 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. Empl 34 za, protiv, suzdržan, usvojen. 794 za, protiv, suzdržan, odbijen. 795 za, protiv, suzdržan, usvojen. 124 za, protiv, suzdržan, usvojen. Imko 135 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa amandmanom 136 za, protiv, Suzdržan? Nije jasno. Provjera 136 elektronički. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 138 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. Kompromis 13 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. Blok 839 do 864 za protiv, suzdržan, odbijen. Još jedno glasovanje u bloku, imko 137 do 140 za, protiv, suzdržan, odbijen. 865 za, protiv, suzdržan, usvojen. 866 imko 141 za, protiv, suzdržan, odbijen. 867 za, protiv, suzdržan, odbijen. Blok 850 do 161 za, protiv, suzdržan, odbijen. I e, nastavljamo sa Njovajskerberg i Holgerom Kramerom. 869 za, protiv, suzdržan, nije jasno, elektroničkim putem. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Imko 2 i 159 za, protiv, suzdržan, usvojen. 160 za, protiv, Suzdržan? Odbijen. Provjera. 160 na zahtjev. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. IMPOL 3 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 848 do IMKO 142 za protiv, suzdržan, elektronička provjera. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 853 do 855. Tko je za? Protiv? Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Osamsto pedeset šest otpada. Nastavljamo sa 140 i 857 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa 859 za, protiv, suzdržan, usvojen. Provjeravamo 859 elektronički. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 860 i imko 144 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 861 za, protiv, suzdržan, odbijen. 862 za, protiv, suzdržan, odbijen. 863 za, protiv, suzdržan, usvojen. 864 za, protiv, suzdržan, odbijen. 865 za, protiv, suzdržan, odbijen. Imko 145 za, protiv, suzdržan, usvojen. 866 otpada. Sljedeći isto tako. Nastavljamo sa 871 za, protiv, suzdržan, odbijen. Provjerit ćemo elektronički 871. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 872 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 873 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 874 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. Imko 146 za, protiv, suzdržan, usvojen. 875 za, protiv, suzdržan, usvojen. 876 do 889 u bloku za, protiv, suzdržan, e, provjerit ćemo elektronički. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 878 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 881 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. 882 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen.

Mnogi nisu glasovali. Dakle, elektroničkim putem 895. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Imko 148 za, protiv, suzdržan, usvojen. 169 imko za, protiv, suzdržan, usvojen. 150 imko za, protiv, suzdržan, usvojen. 897 za, protiv, suzdržan, odbijen. 898 za, protiv, suzdržan, usvojen. IMKO 150, odnosno, ne, ne otpada. Dakle, sto, IMKO 151 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 26 za, protiv, suzdržan, usvojen. 153 e, za, protiv, e, usvojeno. četiri usvojen. Imko 152 za, protiv, suzdržan, usvojen. 105 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 901 za, protiv, suzdržan, usvojen. 902 za, protiv, suzdržan, usvojen. 903 za, protiv, suzdržan, usvojen. Konsolidirana 23 za, protiv, suzdržan, usvojen. 146 e, e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 147 za, protiv, suzdržan, usvojen. Empl 1 do 11 za, protiv, suzdržan, usvojen. 148 za, protiv, suzdržan, nije jasno, elektronička provjera. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 2 za, protiv, Samo je trećina sudjelovala elektroničkim putem. Glasujemo o amandmanu dva. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Nastavljamo sa 150 za, protiv, suzdržan, odbijen. 151 za, protiv, suzdržan, usvojen. 156 za, protiv, suzdržan, usvojen. 5 za, protiv, suzdržan, usvojen. 157 za, protiv, suzdržan, usvojen. 158 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržan, elektroničkim putem. 158 drugi dio. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 162 za, protiv, suzdržan, usvojen. Empl 4 za, protiv, suzdržan, usvojen. Empl 5 za, protiv, suzdržan, usvojen. 163, imko 3 e, za, protiv, usvojen. Empl 6 e, za, protiv, suzdržan, usvojen. 164 za, protiv, suzdržan, usvojen. 176 za, protiv, suzdržan, usvojen. 179 za, protiv, suzdržan, usvojen. 177 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo sa 8 za, protiv, suzdržan, usvojen. 187 za, protiv, suzdržan, usvojen. E, nastavljamo e, dalje sa 195 e, za protiv usvojen, 196 za protiv suzdržan odbijen, 197 za protiv suzdržan usvojen, 198 za protiv suzdržan odbijen, 16 za protiv suzdržan nije jasno. Možda sam bio prebrz. 16. Elektronička provjera. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 200. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 201. Za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. 206. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 207. Imko 12. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 208. Za protiv, suzdržan, odbijen. 209, imko 13 za, protiv, suzdržan, usvojen. 210 za, protiv, suzdržan, usvojen. 213 za, protiv, suzdržan, usvojen. 214 za, protiv, suzdržan, usvojen. 215 za, protiv, suzdržan, odbijen. Imko 15 za, protiv, suzdržan, odbijen. 216 za, protiv, suzdržan, elektronička provjera 216. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. 217 za, protiv, suzdržan, odbijen. 218 za, protiv, suzdržan, odbijen. 219 za, protiv, suzdržan, usvojen. 220 za, protiv, suzdržan. Provjera elektroničkim putem 220 jer nisam siguran. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Dolazimo do 221 za protiv, suzdržan. Dvjesto dvadeset jedan za, protiv, suzdržan, usvojen. Prelazimo na prvo zaključno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 52 za, 12 protiv, 3 suzdržana. E, konačno glasovanje, drugi dio, za, elektroničkim putem naravno. Svi glasovali? Zatvoram glasovanje. 52 za, 12 protiv, 3 suzdržana. Čestitam Dagmar Leot Berlind i Zahvaljujem i tajništvu jer znam koliko dugo se priprema ovaj popis za glasovanje. Potrebno je jako puno truda da se usuglasi ovaj popis za glasovanje. Čestitam svima i zahvaljujem svima koji su u tome sudjelovali još samo jedan trenutak. Molim vas da ne odete. Nastavljamo dalje i to sa izvješćem Petera Lizea. Tu imamo na glasovanju konsolidiranu 26 koje je za. Protiv. Suzdržani u redu. 26 je usvojen. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, nije jasno, idemo elektronička provjera za 13. Jeste li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvojeno. 12. Dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Drugi dio 12 jeste glasali. Zatvorano. Usvojeno. 14. U četiri dijela prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Dio drugi za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći dio za? Protiv? suzdržani, usvaja se četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, 113 i imko 6 za, protiv, suzdržani. Imko broj šest za, protiv, oprostite, već smo glasali o ovome. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 117 elektronička provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Odbija se. 116 za. Protiv. Suzdržani. Možda bi ipak trebali pauzu. Samo petežo ljudi je glasalo. 116. Jeste svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvojeno. Imko broj 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se imko 9 za, protiv, suzdržani, odbija se 118 za, protiv, suzdržani, odbija se 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 120 za, odnosno odvojeno glasovanje, dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 122. dio električna, električka provjera. Jeste svi glasovali zatvoreno? Usvaja se. Idemo dalje. Imko 10 za protiv suzdržani usvaja se 19 za protiv usvaja se amandman 121 za protiv suzdržani usvaja se 122 za dva dijela zapravo prvi dio za protiv suzdržani odbija se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se 123 imko 11 u se ne razmatra. Prema tome prelazimo na 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22 i 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, Elektroničko glasanje 131. Ste gotovi? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 132 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Ample 9 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 133 za. Protiv suzdržani odbija se kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se 27 za protiv suzdržani usvaja se kompromis broj 2 za protiv suzdržani usvaja se 136 za, protiv, suzdržani, nije jasno, provjera. Možete glasovati, jeste li glasovali, zatvaramo glasovanje, usvaja se. Imko 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za. Ne razmatra se. Onda 29. Zato što je usvojen amandman broj 17 imkoa. Znači 29 je na redu za protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjera amandmana 29. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Ima više zelenih. Konsolidirano 4a. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 4b se ne razmatra. 1, 4, 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 146. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 147. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 150 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 32, 151 zajedno, za, protiv, suzdržani, nije jasno, provjerimo. 32 i 151, jeste svi glasovali, zatvaramo glasovanje. Usvojeno, imko 22, za protiv, suzdržani, usvaja se. 33 dio prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 23 se ne razmatra. 152 i imko 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 i imko 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 da, izvolite. Želite provjeriti 155? Mislim da je bio usvojen. Ali provjerit ćemo. Morate dignuti ruku jer e, jeste sad svi glasali. Zatvaramo glasanje. Eto, vidite, je, usvojen je. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se 164 za, protiv, suzdržani, odbija se 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 166 za, protiv, suzdržani, odbija se. 167 za, protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za. 171 za, protiv, odbija se. 172 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, oprostite, 37 za, protiv, suzdržani, odbija se 38. Oprostite, provjera u redu. 37 provjeravamo elektronički, jeste svi glasovali. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 38 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Želite provjeriti 38? Dobro. Elektronička provjera. Za 36 jeste svi glasali. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Sto osamdeset tri za, protiv, suzdržani, Odbija se. Zajedno imko 31 i 2 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, bojim se. Provjeravamo amandman imko 31 i 32. Otvaramo. Jeste svi glasali. Zatvaramo. Usvaja se. 185 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 186 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 87 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Oprostite, usvaja se. Imko 33 za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 189 i 35. Želite provjeru? Dobro. Imko 33 provjeravamo. Jeste svi glasali? Četiri glasa nedostaju. Tri. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 189 i IMKO 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 i IMKO 34 za, protiv, usvaja se. 190 za, protiv, suzdržani, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za oprostite, 195 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208, e, 209 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis broj 19 za, protiv, suzdržani usvaja se. 219 za, protiv, suzdržani usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani usvaja se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 suzdržani usvaja se. Konsolidirani 27 za protiv suzdržani usvaja se. 259 za elektronički 259. Jeste svi glasali? Molim, pokrenite glasačke strojeve. Jeste glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se 260, 262 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali ćemo provjeriti. Dakle, 41 elektroničko glasanje otvoreno, jeste završili, zatvaramo. Sam bio prebrz. Još jednom, 41 elektronička provjera. Otvaramo glasovanje. Jeste li glasali? Zatvaramo. usvaja se. Imko 47 za, protiv, suzdržani, odbija se, 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Elektronička provjera 266 glasali, zatvaramo. Odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim, provjera za amandman 42, dobro, otvaramo, glasali, zatvaramo, usvaja se. 274 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 275 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 imkoj za, protiv, suzdržani, usvaja se. 278 za, protiv, suzdržani, nije jasno. 278 valja provjeriti elektronički, jeste svi glasali? Zatvaramo glasanje. 34 za, 31 protiv, prema tome usvaja se 45 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio se ne razmatra. 46 za, protiv, suzdržani usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 283 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 i 285 koje je za, koje je protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 i 25 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konsolidirani 28 za, protiv, elektronička provjera konsolidiranog amandmana broj 28. Gdje ste svi glasali? Zatvaramo glasanje. Odbija se. Imko 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 298 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. Imko 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266 za. Oprostite, 299 za. Protiv. Usvaja se. 300 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 301 za. Protiv suzdržani, usvaja se 303 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 304 i Imko 61 da, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 62, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, drugi dio za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 317 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 318 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 331 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 332 za, protiv, suzdržani, usvaja se 333 za, protiv, suzdržani, usvaja se 334 za, protiv, suzdržani, usvaja se 335 za, protiv, suzdržani, usvaja se 336 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se 337 za, protiv, suzdržani, usvaja se 338 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo amandman 338, jeste svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 340 za, Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 3-4-2 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konsolidirani 6 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 3-145 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 3-4-6 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se. 62 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Provjera. Amandmana 62. Jeste glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 347 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani usvaja se 348 za, protiv, suzdržani, odbija se 64 za, provjerit ćemo zapravo, 348, elektronička provjera, jeste glasali, zatvaramo glasanje. 35 naprema 31 usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti, dakle 64 elektronička provjera. Jeste svi glasali, zatvaramo glasanje. Usvaja se. 349 tko je za? Protiv. Ne razmatra se. Da, točno. Imko 77 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 65 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 350 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 351 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 352 za. Protiv suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ample 15 za, protiv. Tri, pet, četiri za, protiv, suzdržani usvaja se. Tri, pet, pet za, protiv, suzdržani usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani odbija se. 356 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 357 za, protiv, suzdržani, nije jasno, provjeravamo 357 elektronički. Jeste svi glasali, zatvaramo glasanje. Odbija se. 358, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imkoš 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 359 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 382 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, Suzdržani usvaja se. 385 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 68 i 69 zajedno. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 386 za. Protiv. Suzdržani Mislim da se odbija. Odbija se. 387 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 80 se ne razmatra. 388 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 389 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 82, prvi dio. Aha, samo drugi. U redu. Imko 82, drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Imko 83 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 390 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 71 za. Protiv. Usvaja se. 72 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 391 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 392 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 393 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 394 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 395 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 396 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 397 za, protiv, suzdržani, Elektronička provjera 397. Jeste svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Možemo, ako hoćete, prekinuti sjednicu ako smetamo vašem telefoniranju. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 398 i 399 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 85, 86, 87 i 88. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Imko 89, za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Imko 90, za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Imko 91, za, protiv, suzdržani, usvaja se. pol 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. pol. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 3 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 se ne razmatra, M po 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 3 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 7 za, protiv,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 57 za. Nitko nije protiv, osam suzdržanih. Drugo završno glasanje. Otvaramo glasanje. Jeste svi glasali? Zatvaramo glasanje. 57 za. Nitko protiv, 7 suzdržanih. Čestitke Peteru Lizeu. I i još jednom puno, puno hvala Nori iz tajništva. Znam e, koliko dana je uloženo u sve ovo, ali mislim da se isplatilo što smo ovo još jednom odgodili, a sada je spremno za plenarnu sjednicu. Peter Lize. gdje je Peter Lize, jer u protivnom ćemo to napraviti bez tebe. E, poštovani predsjedatelju, e, kao i u slučaju Dagmar Lod Berend, e, na plenarnoj sjednici stvari ćemo napraviti još bolje. Zahvaljujem na potpori, zahvaljujem svima onima koji su uložili puno truda. Hvala svima. Dagmar Lod javlja se za riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovo je doista bio velik posao. Nije nam bilo lako. E, zahvalna sam i izvjestitelju Sjeni. Jako puno toga smo morali proći e, i moramo svakako još surađivati i nadam se da ćemo surađivati do plenarne sjednice. E, ja sam pokušala Eh, ostvariti određene kompromise, a moj doprinos je da ne tražim danas mandat, nego predlažem da počnu konzultacije. Eh, zahvaljujem Dagmar Lodberent i još jednom eh, od srca zahvaljujem svima koji su sudjelovali. A to naravno uključuje i naše suradnike iz klubova.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 Puno hvala svima, svim asistentima, hvala klubu, hvala, hvala svima e, koji su radili u klubovima kako bi e, dovršili ovaj popis e, glasovanja. Na ovome su radili naši zaposlenici iz klubova u suradnji sa tajništvom. Hvala svima. Prelazimo e, na točku 13. Ovdje je izvjestitelj Oreste Rossi e, i e, glasujemo o amandmanu 101 za, protiv, suzdržan, usvojen. 102 za, protiv, suzdržan, usvojen. 103 za, protiv, suzdržan, usvojen. 104 za, protiv, suzdržan, usvojen. 105 za, protiv, suzdržan, usvojen. 106 za, protiv, suzdržan, usvojen. 108 za, protiv, suzdržan, usvojen. 107 a, zahtjev za provjerom 108 elektronička provjera. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvojen 107 za protiv suzdržan usvojen 109 za protiv suzdržan usvojen 110 za protiv suzdržan usvojen 111 za protiv suzdržan usvojen kompromis 1 za protiv, suzdržan, usvojen. 113 za, protiv, suzdržan, usvojen. 114 za, protiv, suzdržan, usvojen. 115 za, protiv, suzdržan, usvojen. 116 za, protiv, suzdržan, usvojen. 117 za, protiv, suzdržan, usvojen. 118 za, protiv, suzdržan, odbijen. Konsolidirani dva za, protiv, suzdržan, elektronička provjera, konsolidirana dva elektroničkim putem. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 42 za, 17 protiv, usvojeno. 123 za, protiv, suzdržan, usvojen. 124 za, protiv, suzdržan, usvojen. 126 za, protiv, suzdržan, usvojen. 127 za, protiv, suzdržan, usvojen. 130 za, protiv, suzdržan, usvojen. 131 za, protiv, suzdržan, usvojen. 132 za, protiv, suzdržan, nejasno, provjera. 132 elektroničkim putem. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 133 za, protiv, suzdržan, usvojen. 134 za, protiv, suzdržan, usvojen. 135 za, protiv, suzdržan, usvojen. Otpada 136, prelazimo na 137 za, protiv, suzdržan, usvojen. 138 za, protiv, suzdržan, usvojen. 140 za, protiv, suzdržan, odbijen. 141 za, protiv, suzdržan, usvojen. 142 za, protiv, suzdržan, usvojen. 143 za, protiv, suzdržan, usvojen. 144 za, protiv, suzdržan, usvojen. 145 za, protiv, suzdržan, usvojen. 146 za, protiv, suzdržan, usvojen. 147 za, protiv, suzdržan, usvojen. 148 za, protiv, suzdržan, usvojen. 149 za, protiv, suzdržan, usvojen. 151 za, protiv, suzdržan, usvojen. 150 za, protiv, suzdržan, usvojen. 152 za, protiv, suzdržan, odbijen. 153 za, protiv, suzdržan, usvojen. Konsolidirana 3 za, protiv, suzdržan, elektroničkim putem. Elektronička provjera, konsolidirana 3. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvojen. 159 za, protiv, suzdržan, nejasno, elektronička provjera, 159, svi glasovali, zatvaram glasovanje, odbijen, šezdeset za, protiv, suzdržan, usvojen. 161 za, protiv, suzdržan, usvojen. 164 za, protiv, suzdržan, usvojen. 165 za, protiv, suzdržan, usvojen. 166 za, protiv, suzdržan, usvojen. 167 za, protiv, suzdržan, usvojen. 168 za, protiv, suzdržan, usvojen. 171 za, protiv, suzdržan, odbijen. 172 za, protiv, suzdržan, usvojen. 173 za. Ispričavam se. E, moramo ovdje pojasniti o čemu glasujemo sljedećem. 174 za. Protiv. Suzdržan. Odbijen. 175 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 176 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 177 za, protiv, suzdržan, usvojen. 179 za, protiv, suzdržan, usvojen. 181 za, protiv, suzdržan, usvojen. 182 za, protiv, suzdržan, usvojen. 184 za, protiv, suzdržan, usvojen. 185 za, protiv, suzdržan, usvojen. 186 za, protiv, protiv, suzdržan, usvojen. 187 za, protiv, suzdržan, usvojen. 188 za, protiv, suzdržan, odbijen. 189 za, protiv, suzdržan, usvojen. 190 za, protiv, suzdržan, usvojen. 191 za, protiv, suzdržan, usvojen. 192 za, protiv, suzdržan, usvojen. 193 za, protiv, suzdržan, nejasno. 193 elektronička provjera, otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 194 za, protiv, suzdržan, usvojen. 195 za, protiv, suzdržan, usvojen. 196 za, protiv, suzdržan, usvojen. 197 za, protiv, suzdržan, nejasno. Elektronička provjera 197. Svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Konsolidirana 4. Za protiv, suzdržan, usvojen. Dvijesto dva, ne, 199 za, protiv, suzdržan, usvojen. Zatim ovo se ne razmatra. Nastavljamo sa 204 za, protiv, suzdržen, odbijen. 205 za, protiv, odbijen. 206 za, protiv, suzdržen, usvojen. Consolidated 5 za, protiv, suzdržen, usvojen. 211 za, protiv, suzdržan, nejasno. Provjeravamo elektronički 211. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. Kompromis 6. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 216. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 215 za, protiv, suzdržan, usvojen. 217 za, protiv, suzdržan, usvojen. 218 za, protiv, suzdržan, odbijen. 219 za, protiv, suzdržan, usvojen. 220 za, protiv, suzdržan, usvojen. 221 za, protiv, suzdržan, usvojen 222 za protiv suzdržan usvojen 224 za protiv suzdržan usvojen 226 za protiv suzdržan usvojen 228 za protiv suzdržan odbijen 229 za protiv suzdržan, odbijen. 230 za, protiv, suzdržan, usvojen. 231 za, protiv, suzdržan, usvoje se. 232 za, protiv, suzdržan, usvojen. 233 za, protiv, suzdržan, usvojen. 234 za, protiv, suzdržan, odbijen. 235 za, protiv, suzdržan, usvojen. U zapisnik moramo konstatirati da uopće nismo trebali glasovati o 232. Usvojili smo taj amandman, dakle to je pogreška koja nam se dogodila. Nastavljamo dalje sa 236 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 237 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 238 za, protiv, suzdržan, odbijen. Konsolidiran 7 za, protiv, suzdržan, usvojen. Idemo dalje sa amandmanom 3 za, protiv, suzdržan, usvojen 4 za, protiv, suzdržan, usvojen 5 za, protiv, suzdržan, usvojen 6 za, protiv, suzdržan, usvojen 7 za, protiv, suzdržan, usvojen 8 za, protiv, suzdržan, usvojen 9 se ne razmatra. 10 za, protiv, suzdržan, usvojen. Nastavljamo s 13 za, protiv, suzdržan, usvojen. 16 za, protiv, suzdržan, usvojen. 17 za, protiv, suzdržan, usvojen. 19 za, protiv, suzdržan, usvojen. 20 za, protiv, suzdržan, usvojen 21 za, protiv, suzdržan, usvojen 22 za, protiv, suzdržan, usvojen 23 za, protiv, suzdržan, usvojen 24 za, protiv, suzdržan, usvojen 27 za, protiv, suzdržan, usvojen 28 za, protiv, suzdržan, usvojen 32 za, protiv suzdržan usvojen 34 za protiv suzdržan usvojen 33 za protiv suzdržan usvojen 35 za protiv suzdržan usvojen 36 za protiv suzdržan usvojen 37 za protiv suzdržan usvojen 38 za protiv suzdržan usvojen 39 za protiv, suzdržan, nejasno, 39 ponavljam za, protiv, suzdržan, usvojen, 40 za, protiv, suzdržan, usvojen, 41 za, protiv, suzdržan, usvojen, 43 za, protiv, suzdržan, odbijen, 44 za, protiv, suzdržan, usvojen, 45 za, protiv suzdržan usvojen 46 za, protiv suzdržan usvojen 48 za, protiv suzdržan usvojen 47 za, protiv suzdržan usvojen 49 za, protiv suzdržan usvojen 50 za, protiv suzdržan usvojen 51 za, protiv suzdržan usvojen 52 za, protiv suzdržan usvojen 53 za, protiv suzdržan usvojen 54 za, protiv, suzdržan, provjera, 54 elektroničkim putem. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 55 za, protiv, suzdržan, usvojen. 56 za, protiv, suzdržan, usvojen. 57 za, protiv, suzdržan, usvojen. 58 za, protiv, suzdržan, odbijen. Provjera 58 elektroničkim putem. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Prelazimo na usmeni amandman 1 za protiv, suzdržan, usvojen. 62 za, protiv, suzdržan, usvojen. 60 za, protiv, suzdržan, usvojen. 61 za, protiv, suzdržan, usvojen. 63 za, protiv, suzdržan, usvojen. 64 za, protiv, suzdržan, usvojen. 65 za, protiv, suzdržan, usvojen. 66 za, protiv, suzdržan, usvojen. 67 za, protiv, suzdržan, usvojen. 68 za, protiv, suzdržan, usvojen. 71 za, protiv, suzdržan, usvojen. 72 za, protiv, suzdržan. 73 za, protiv, suzdržan, usvojen. 75 za, suzdržan, usvojen. 76 za, protiv, suzdržan, usvojen. 77 za, protiv, suzdržan, usvojen. 78 za, protiv, suzdržan, usvojen. 79 za, protiv, suzdržan, usvojen. 80 za, protiv, suzdržan, usvojen. 81 za, protiv, suzdržan, usvojen. 82 za, protiv, suzdržan, usvojen. 83 za, protiv, suzdržan, usvojen. 84 za, protiv, suzdržan, usvojen. 85 odnosno 86 za protiv suzdržan usvojen. 87 za protiv suzdržan usvojen. 88 za protiv suzdržan usvojen. 89 za protiv suzdržan usvojen. 90 za protiv suzdržan provjera. 90 elektroničkim putem. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 34 za, 25 protiv, usvojeno. 92 za. Hoćemo li u bloku od 92 do 100 odjednom? Zašto izvjestitelj u svojoj mudrosti zajedno sa izvjestiteljem u sjeni to nije predvidio. Dakle, od 92 do 100 u bloku za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, završno glasovanje elektroničkim putem otvaram. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Čista petica, 58 za. Dakle, usvojeno. Čestitam kolega. i Hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljima u sjeni, hvala kolegama na podršci 100% i naravno tajništvu. Hvala. I ja se pridružujem čestitkama i izrazima zahvalnosti. Sljedeći na dnevnom redu je izvještaj Kadenbach. Imamo malo vremena. Imaćemo vremena pa možemo sada požuriti se. Dakle, idemo. Regi 1, 2, Empel 1, za protiv suzdržan usvaja se, 21 za protiv suzdržan usvaja se, 22 za protiv suzdržan. Nije jasno, molim elektroničku provjeru. Jesu li svi glasovali? Zatvara se. Usvojeno. 23 za, protiv, suzdržan, odbija se. 20, regi 4 za, protiv, suzdržan, odbija se. Empl 10 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Empl 11 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 26 za, molim elektroničku provjeru. Empl 11, traže kolega provjeru, otvaram glasovanje, su li svi glasovali, zatvoreno. 35 za, 18 protiv. Usvojeno velikom većinom. Točka 26 za, protiv, suzdržano, odbija se. Molim provjeru. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 25 za. Protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 30 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 31 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 32 tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno. Molim elektroničku provjeru za broj 32. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Regi 9. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. plus 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 35, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 36, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. plus 3, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. plus 4, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. plus 5, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se plus 6, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 37, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. plus 12, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. plus 7, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 38, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 39, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 40 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 41 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 42 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Regi 3 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 43 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 44 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 45 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se 46, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 47, tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno, molim elektroničku provjeru za 47, otvaram glasovanje, jeste li svi glasovali, zatvaram glasovanje, odbijeno. M plus 8, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 48 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, 49 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, MPL 13 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. MPL 9 i Reg 11 su identični, tako da ćemo zajedno glasovati. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 51, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 50, tko je za, protiv, suzdržan. Molim elektroničku provjeru za 50, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 52, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 53, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 54, tko je za, protiv, protiv, suzdržan. Nije jasno. Molim provjeru elektroničkim putem za 54. Jeste glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 55. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. 56. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 58 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 59 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 60 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 61 za, protiv, suzdržan, odbija se. 62 tko je za, protiv, suzdržan, Odbija se. 63. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 64. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Nije jasno. Molim elektroničku provjeru za amandman 64. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 65. Tko je za? Protiv suzdržan, usvaja se. 66 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 67 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 68 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 69 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 71 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 70 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Empl 14, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Empl 16, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Empl 17, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Empl 18, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 57, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 73, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. M plus 16, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. M plus 19, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompresni paket C1, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sad prelazimo na 80, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 72 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Regi 5 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 81 tko je za, molim provjeru za Regi 5 elektroničkim putem. Jasnom većinom je usvojen. Dakle, 45 za, 6 protiv. Izgleda sam u skladu sa ovim glasačkim uređajem. 81, ponovno glasamo, dakle, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, provjerit ćemo, 81 elektroničkim putem. Mi li glasovali? Glasovanje je zaključeno. Usvaja se 82, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 84, tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno. Molim elektroničku provjeru za 84. Jeste li svi glasovali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 83. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 85. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Regi 10. Tko je za? protiv, suzdržan, nije jasno. Ponovit ćemo još jednom elektroničkim putem regi 10. Otvaram glasovanje, ste svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Regi 6, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 86, tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 87. Tko je za? Protiv? Nije jasno. Jer tri liberala više ne glasuju. Provjerit ćemo ovo ponovno. Dakle, 87. Molim provjeru Broj 87. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Regi 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Regi 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 3. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. četiri, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. pet, tko je za, protiv, suzdržan, Ovo ćemo provjeriti još jednom. Amandman 5 provjeravamo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Amandman šest Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. sedam Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. osam Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. devet Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. deset Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 11. Tko za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. 12. Tko za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 13. Tko za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 14. Tko za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 15. Tko za? Protiv suzdržan, odbija se. 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Empl A tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 19 tko za, protiv, suzdržan, odbija se. Empl E tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, Zajedno glasujemo o amandmanima 20. Mute mi se linije, dakle 21, tko je za protiv suzdržan zajedno. E, usvaja se Ample B za protiv suzdržan. E, usvaja se Ample C, odbija se Ample D, tko je za protiv suzdržan. Usvaja se Ample prvi dio, drugi, pardon, za, protiv, suzdržan, usvaja se, tri, za, protiv, suzdržan, usvaja se, četiri, za, protiv, suzdržan, usvaja se, četvrti navod. Dakle, ovo je kraj elektroničko glasovanje sada. Molim završno. Konačno glasovanje. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. 47 za, 3 protiv. Nema suzdržanih. Čestitam gospođi Kadenbach. Dva sata i 20 minuta smo glasovali. Kolege koje su ostale do kraja želim im čestitati. I zahvaliti. Sada nastavljamo s točkom 15, no napravit ćemo samo kratku stanku od nekoliko minuta. Naravno, oni koji žele ostati u dvorani su dobrodošli, oni koji žele izaći e, mogu iskoristiti ovu prigodu da to e, urade i nastavljamo s radom za kojih par minuta. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen die Möglichkeit, sich wieder hinzusetzen. Nadam se da su kolege imali vremena da se vrate svoje mjesto ili napuste dvoranu. Možda se možemo sada malo primiriti, odnosno da zavladar mir u sali. Sada ćemo se baviti dakle rudarenjem cijanidom imamo razmjenu mišljenja sa komisijom. Gospodin Benki je podnio zahtjev, no želim najprije dati riječ komisiji kako bi nam e, predstavila uvodno izlaganje, a kolege koji žele sudjelovati u raspravi će imati pravo e, dakle uzeti riječ, ali molim da dignete ruku najprije za to. Dajem riječ komisiji. Velika hvala. Gospodine predsjedniče, ja sam načelnik jedinice za upravljanje otpadom. Najprije želim zahvaliti odboru što nas je pozvao na ovu razmjenu mišljenja o e, tehnologije rudarenja cijenidom. Kao što znamo, ovdje se radi o jako kontroverznom pitanju. 2000. godine došlo je do velike, velike nesreće u Majmari. E, tu je došlo dakle do ispuštanja, izljevanja cijenida u e, e u vodu i nakon toga e, neke države su usvojile e, nacionalne državne zakone o e, rudarenju cijanidom. 2010. godine parlament je usvojio rezoluciju kojom se predlaže opća zabrana rudarenja cijanidom u Europskoj uniji i rasprava je e, vrlo živa ovih dana s obzirom da ima nekoliko novih e, rudarskih postrojenja i projekata koji podrazumijevaju e, upotrebu ove tehnologije, barem u dvije države članice. Važno je spomenuti da je pitanje cijanida tako da trenutno ga se koristi u nekoliko e, postrojenja u Europskoj uniji, napose u Finskoj, Švedskoj i ako se ne varam postoji još jedno malo e, postrojenje koje koristi tu tehnologiju u Španjolskoj. Studija je provedena 2010. godine i u toj studiji stoji da postoje alternativne tehnike e, za rudarenje cjenidom, ali nisu ekonomski isplative e, ili što još gore predstavljaju još, e, odnosno jednaku opasnost za okoliš. To znači da zabrana e, cijen, rudarenja cijanidom bi moglo izazvati zatvaranje postojećih rudnika u kojima se koristi cijanid u Europskoj uniji ili bi alternativa bila da se dakle e, ruda zlata zlatna ruda, ruda zlata izvozi u e, treće zemlje koje bi onda e, procesuirale tu rudu. Komisija je iznijela svoje mišljenje o rudarenju cijanidom u nekoliko navrata. Ima dosta pismenih pitanja s tim u vezi. razmjenjivali smo dakle, prepisku sa zastupnicima Europskog parlamenta, no podsjetim, dopustite da podsjetim e, dakle, ono što je e, povjerenik e, Potočnik na plenarnoj sjednici u travnju 2011. godine rekao u svojoj izjavi povjerenik Potočnik je rekao da u Europskoj uniji postoji sveobuhvatan niz pravila sa jako strogim zahtjevima što se tiče e, rudarenja. Postoje odredbe u e, direktivi o, e, za okolišu, u direktivi za industrijske emisije i u direktivi o okolišu. Povrh toga svega postoje konkretni instrumenti koji se primjenjuju na upravljanje e, rudar, rudnog otpada, direktiva o upravljanju rudnog otpada koja ima striktna ograničenja e, koncentracije e, cijanida u rudnicima i ta ograničenja su jako zahtjevna i Evo da ću vam konkretan primjer za nova postrojenja, za nove, za nove kopove. Maksimalna koncentracija cijanina koja je dopuštena po direktivi eh, je stotine puta manja, odnosno niža nego eh, ona koncentracija cijanida koja, se, koja je bila u eh, nesreći Bajamare. Konkretno, ova jako stroga ograničenja znače da sva e, svi rudarski kopovi u Europskoj uniji moraju razviti i postaviti e, tak, odgovarajući procese kako bi odstranili i uklonili cijanid prije e, odbacivanja dakle rudarskog otpada i u slučaju nesreće to bi uveliko umanjilo e, utjecaj na okoliš. Povjerenik Potočnik također je u svojoj izjavi na plenarnoj sjednici rekao da kako bi se jamčila primjena postojećeg zakonodavnog okvira, da bi to trebalo biti naš glavni prioritet i u tom području se mnoge stvari događaju. Prošle godine države članice su e, napravile nacionalni inventar zatvorenih i napuštenih rudarskih kopova kao što je to zahtjevano u direktivi o e, upravljanju e, rudarskim otpadom. Isto tako radi se na tekstu koji mora biti osvojen iduće godine i sada pokrećemo proceduru pregleda rudnika i tu trebaju biti dakle žurirani standardi rukovođenja otpadom cijanida. I završno komisija radi na novom e, projektu rudarenja e, zlatom, to je e, projekt Rosija Montana u Rumunjskoj i Corcoesto u Španjolskoj. I ukoliko mi dopustite završnu primjedbu, rasprava o rudarenju e, cijanidom pokazuje koliko je e, recikliranje zlata važno. Dakle, to je naj to je jedina mogućnost da se zadovolje potrebe za zlatom u Europskoj uniji. Zlato može biti reciklirano e, i kao što znate, to je ključni cilj e, spomenute direktive. E, sada postoje još zahtjevniji ciljevi koji su dogovoreni u okviru spomenute direktive. Međutim, u pomišljenju komisije recikliranje ne može e, zamijeniti upotrebu primarnih materijala. Zahtjevi za novim materijalima su sve veći, stopa recikliranja nikada neće doseći, dosegnuti stotinu posto. Što više postoji veliki kontrast između proizvodnje zlata, odnosno količine proizvedenog zlata u Europskoj uniji, to dosiže e, jedan to iznosi 1% svjetske proizvodnje i za e, potražnje za zlatom od raznih industrija u Europskoj uniji. Dakle, moramo učiniti što više moguće kako bismo e, donijeli, zadovoljili ciljeve o stopama recikliranja, i e, usvojiti pravila e, prema koji će e, isto tako industrije postupati po na prihvatljiv način za okoliš i vjerujemo da postojeći zakonodavni okvir u Europskoj uniji osobito direktiva za upravljanje rudnog otpada, da je to nešto će nam omogućiti da dosegnemo te ciljeve. Hvala predajem riječ gospodinu Banki. E, drugi su tražili riječ. Evo, gospodin Banki, možete početi. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovdje se postavlja jako puno pitanja u svezi s ovom temom. E, ja sam predložio da se naš odbor bavi s ovom temom i to nekoliko je razloga za to. 2007. godine Europski parlament je usvojio stajalište čiji je cilj zabrana E, cijanizacije, odnosno e, rudnika u kojima se koristi cijanidni postupak. E, nije došlo do izmjena u profesima, a mislim da se tu radi o političkoj odluci koju ne možemo prihvatiti od strane komisije. Komisija je trebala podnijeti prijedlog zakonodavnog akta, a gospodin Potočnik dobro zna da E, što se tiče otvaranja e, raznih rudnika e, to je situacija koja postoji na raznim mjestima u Europi, ne radi se samo o rudniku Rosa Montana. U pogledu rudnika Rosa Montana želio bih skrenuti pozornost na sljedeće informacije našeg odbora. Ovdje se radi o najvećem rudniku ove vrste u Europi, riječ je o površinskom kopu, e, otvorit će se aktivnosti 2016. E, to praktički znači da će e, cijelo brdo nestati i u roku od 17 godina koristit će se oko 200 tona cijanida. Možete si zamisliti koja će to biti katastrofa. E, cijela naselja, e, zaštićena područja, e, sve to će biti ugroženo. Predstavnik komisije spomenuo je katastrofu iz 2000. godine kada je praktički kompletna flora i fauna rijeke Tise uništena. Mi dakle nemamo nikakvo jamstvo u ovakvim rudnicima e, da će se osigurati zaštita flore i faune, odnosno zaštita prirode. A ovih 250 e, milijuna koji su nastali e, zato što je uništeno brdo i dalje postoje. Ne radi se samo o unutarnjem političkom pitanju Rumunjske, nego se to odnosi na više država članica, kako je to i bio slučaj svojedobno kada je došlo do katastrofe na rijeci Tisi u 2000. godini. U Rumunjskoj postoje e, veliki sukobi i unutar e, vlade e, koja ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, međutim postoji veliki pritisak društva E, kako se ne bi pokrenuo taj projekt. I zato smo mi očekivali više od komisije. Kada je rumunska vlada pripremila ovaj nacrt zakona, e, komisija je trebala e, pomno proučiti taj nacrt zakona. Moje pitanje je je li se komisija bavila tim pitanjem? Mi znamo da ovaj prijedlog e, nacrta zakona odgovara europskim standardima, međutim moramo postaviti i pitanja sigurnosti. E, riječ je o krajnje važnom političkom pitanju i zato želimo pitati kako to da Europski parlament o tome nije dobio informaciju, kako to da je došlo do ovog odugovlačenja, zašto komisija 2011 nije počela pripremu prijedloga teksta uredbe. Parlament je svoj prijedlog za donošenje odluke podnio već 2008. godine. Imam još jedno pitanje za predstavnika komisije. E, je li komisija E, konzultirala e, vlasti u državama članicama u kojima je došlo do katastrofe. Ovdje imam na umu recimo Mađarsku. E, jesu li uspostavljeni kontakti? Danas ne postoji tehnologija koja bi mogla zamijeniti cijenidni postupak. Primjerice, bugarska vlada uskratila je dozvolu kod otvaranja jednog rudnika i trenutačno rade na jednoj alternativnoj tehnologiji koja ne koristi cijanid. E, koji tu argumenti postoje kada govorimo o otvaranju takvog rudnika? E, ovdje je riječ o velikim količinama zlata smatram da ne postoje jasni propisi u pogledu različitih e, vrsta rudnika i ne postoje propisi pomoću kojih bi se prisililo rudnike da koriste drugačije tehnologije. U Švedskoj primjerice postoje rudnici u kojima se dvije trećine ukupne količine zlata E, dobiva iz recikliranog elektroničkog otpada. E, smatram da bi komisija prijedlog rezolucije parlamenta trebala e, shvatiti puno ozbiljnije jer se radi o zastupnicima 500 milijuna građana. Mi smo najveći parlament i mi ne možemo prihvatiti da Europska komisija unatoč prijedloga za rezoluciju parlamenta e, ne poduzima odgovarajuće mjere. Mi to ne možemo e, dopustiti e, da se u sklopu ove teme moramo baviti unutarnjim političkim sukobima unutar odbora. Čekamo odgovor komisije. Hvala lijepa, kolega Trebanti. Teljesen egyetértek képviselőtársam kezdeményezésével, itt egy komoly vita van az Hvala lijepa. E, e, ovdje se zapravo radi o sukobu između Europskog parlamenta i e, Europske komisije. Komisija već godinama ignorira stajalište Europskog parlamenta iz 2010. godine E, imali smo dvotrećinsku većinu u tom stajalištu koja je podržala to stajalište i zato molim e, sve i molim vas, e, gospodine predsjedatelju, da pošaljete jedan dopis Europskoj komisiji jer se ovdje radi o pitanju koje može imati dalekosežne implikacije. Potrebno je poslati jednu misiju u svrhu snimanja stanja u Rumunjskoj kako bi se e, ispitale e, zlouporabe. E, potrebno je provjeriti koje se rješenja koriste u sklopu tehnologije koja koristi cijenidni postupak. Zašto rumunska vlada od investitora ne traži da koriste zatvoreni postupak koji se već koristi u Finskoj i Švedskoj? Već i to bi bilo značajno jamstvo za ove rudnike ukoliko se treba otvoriti ovaj rudnik iz ekonomskih razloga. Zašto se ne odluče za tu metodu u kojoj se koristi zatvoreni sustav e, koji osigurava određena jamstva? E, to je ono što bi rumunjska vlada mogla, odnosno trebala učiniti. Kao drugo, e, potrebno je e, osigurati i osiguranje od odgovornosti u slučaju šteta i negativnog utjecaja na okoliš i na prirodu. Potrebno je osigurati povrat u prijašnje stanje. E, sjećamo se što se e, dogodilo u Mađarskoj kada je došlo do one katastrofe s crvenim muljem. E, šteta je bila višestruko veća od same vrijednosti poduzeća. Zašto Rumunjska ne prisili ta poduzeća da sklope osiguranje od odgovornosti. Navodno se radi o 25 milijuna dolara koji su potrebni za povrat u prijašnje stanje nakon katastrofe to je potpuno nerazmjerno e, što se tiče veličine investicije. I kao treće, e, zamolio bih da komisija zatraži od rumunjske vlade i postavi pitanje zašto nisu izrađene odgovarajuće studije sve do današnjeg dana o potencijalnim rizicima i katastrofama. Želio bih predložiti da skrenemo pozornost na ova tri pitanja. E, Europska komisija i rumunska vlada trebaju zajednički tražiti odgovore na ova pitanja zato što to dovodi do određenih bojazni i u susjednim državama e, kada govorimo o ovim investicijama. E, molim gospodina predsjedatelja da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti kako bi komisija pokrenula ispitivanje i kako bismo dobili jedan sadržajni odgovor. Komisija se ne smije kriti iza e, pravnih odredbi, nego mora raditi na konkretnim mjerama i na zaštiti okoliša. Hvala lijepa. A sada kolegica Antonijesku. Cu siguranță este un subiect foarte fierbinte și un subiect a cărui dezbatere, eh, sigur, se Naravno, ovo je vrlo goruća tema i svakako tema o kojoj naš odbor mora raspravljati. Jako je malo privatnih poslovnih inicijativa koje su bile ovoliko izložene napadu kao projekt Rošija Montana. Kao što vam je jasno, riječ je o vrlo važnom projektu u Rumunjskoj koji je izazvao veliku napetost u društvu. Bio je meta brojnih napada i to iz raznih e, izvora. Mnogi ljudi su protiv ovog projekta, mnogi različiti ljudi, različite institucije. A što se naše rasprave tiče, mislim da tu postoji još puno upitnika. Nije riječ samo o tome hoće li se ili neće koristiti cijanid. E, problem je u dimenziji projekta e, i u korištenju drugih metoda. Razina okolišnog zakonodavstva, odnosno okolišne zaštite koja se nameće ulagačima je drugi problem. Nemojmo zaboraviti da ovaj projekt isto tako uključuje iseljenje 3700 ljudi, 16 sela se trebaju kompletno iseliti, a tri od ovih 17 sela će biti i itekako teško pogođeno. A što je s krajolikom u Rošija Montani? On će se uvelike izmijeniti usprkos uvjeravanjima ulagača e, koji tvrde da će kontrolirati nepovoljne posljedice. Jednostavno je nemoguće da okoliš, da krajobraz ne bude i tekako ozbiljno pogođen. Zbog toga mislim da je naša rasprava danas relevantna u pogledu zaštite okoliša, ali isto tako i u pogledu socijalnog razvoja koji mi želimo ovdje imati, odnosno dozvoliti u Europi. Ja neću isključiti potrebu za ulaganjem, potrebu e, da se koriste e, rudarska blaga i sirovine, ali to treba činiti na održiv način. Ne možemo zanemarivati naravno vrlo tešku ekonomsku situaciju ljudi koji žive u tom području, od kojih je veliki broj nezaposlen. Treba uspostaviti ravnotežu. E, što se tiče komisije, oni se brinu za okoliš, za zakonsku regulativu koja se treba poštivati. I na to sam se naročito htio osvrnuti, jer Želim reći kolegama, način na koji je rumunjska vlada odlučila promicati ovaj projekt je zakonodavnim putem. Dakle, vlada nije preuzela za sada nikakvu odgovornost. Oni iz političkih razloga nisu htjeli nastupiti riskantno, jer znaju koliko je civilno društvo protiv ovog projekta. I oni su onda odlučili da nacrt zakona pošalju u parlament, iako je ministarstvo okoliša, koji je dio te vlade, eh, nije dalo svoj pristanak. Dakle, sad je to pred parlamentom, a da Ministarstvo okoliša nije dalo svoj blagoslov. Izgleda da tu ima vrlo opasnih nedostataka. I sada se krivica želi svaliti, odnosno želi se odricati od svake odgovornosti. I Ministarstvo pravosuđa je bilo pozvano da da svoje mišljenje o ovom projektu i to mišljenje je bilo dato putem optužnice. Naime, smatra se da je ovako nešto nelegalno, riječ je o dobijanju dozvole za ovaj projekt. Sve ovo moramo uzeti u obzir i mi, a i Europska komisija kada e, bude ocjenjivala situaciju u selu Rošija Montana u vezi s ovim projektom. To je razlog, taj projekt je razlog ovoj debati danas. Projekt u Rošija Montani i nedavna sporenja u vezi ovog projekta su razlog zašto mi o ovome danas govorimo. Hvala, gospođa Hasi. Hvala, ja se u potpunosti slažem s kolegama iz Mađarske i svačam njihovo razočarenje komisijom koja nije slijedila zahtjeve parlamenta od prije tri godine, a to je upotreba cijanida u rudarstvu. Imam tri vrlo konkretna pitanja e, u vezi s projektom Rošija Montana. Prvo, misli li komisija doista da se ondje primjenjuje najbolja tehnologija? Drugo, misli li možda komisija da su bazeni s rudničkim otpadnim vodama sigurni, da će biti sigurni. Podsjećam na tragični e, incident na katastrofu koju smo e, imali prije nekoliko godina u Mađarskoj. Katastrofa s izljevanjem crvenog mulja. kada se zapravo postavljalo pitanje adekvatnosti studije utjecaja na okoliš. E, ako sam ja dobro shvatila, inspekcija nije bila adekvatna. Da li je komisija sada zadovoljna rezultatima inspekcije u Rošija Montani. Da li ste zadovoljni studijom utjecaja i jesu li bazeni dovoljno sigurni i prihvatljivi? I sada dozvolite nekoliko komentara. Proturječno je samo po sebi govoriti istovremeno o najboljoj mogućoj tehnologiji i isto vrijeme opravdavati korištenje cijanida kao tehnologije na temelju argumenta da je on najisplatljiviji. Isplatljivost je jedna stvar, a najbolja moguća tehnologija druga. Ukoliko je alternativa ovo, onda to nije relevantno. E, troškovi su važni, ali ako je neka tehnologija koja se baš ne koristi zato što je skupa, ako je ona sigurnija, ali ako bi ona možda mogla postati jeftinija, ako bi se više koristila, zašto ne? Jer znamo iz iskustva s inovacijama vezanim za zaštitu okoliša da je takav da se takav slučaj pojavio puno puta da smo imali često takvu situaciju meni se ne sviđaju argumenti kojima se opravdava cijanizacija time što je trenutačno najjeftinija drugo što želim reći konkretno se odnosi na količinu, koncentraciju cijanida. Prema direktivi iz svibnja ove godine maksimalna dozvoljena koncentracija cijanida u otpadnim vodama je 25 ppm. To u gramu po litri znači 25 mg po litri. Iz e, dopisa koje smo dobili od našeg tajništva meni se čini da je 20 mikrograma po litri granica do koje riba i neke druge vrste mogu preživjeti, iznad toga ne. Ovo je dakle tisuću puta više, više od tisuću puta više od granice iznad koje umire riba što ne zvuči baš jako dobro. I moj treći komentar. Jučer sam saznala da Finska se poziva na rumunjskog ministra u svojoj kampanji koja reklamira ovu vrstu rudarenja. E, oprostite, Čaba, e, ti si govorio o procesu u Finskoj. Anligo Eagle, kanadska rudarska tvrtka koja u sjevernoj Finskoj ima pogon, oni su vodili kampanju protiv rezolucije koju je parlament usvojio prije tri godine tvrdnjom da je riječ o potpuno zatvorenom procesu, no to nije točno. Bilježi se najmanje jedan slučaj gdje je dozvoljena granica, dozvoljena količina cijanida u otpadnim vodama bila prekoračena jer ondje također u blizini rudnika postoji veliki bazen s otpadnom vodom. Nadležne vlasti iz područja zaštite okoliša tvrde da mjerenja nisu bila dobra i da se njima ne može utvrditi što se točno događa s podzemnim vodama, niti kakav je rizik za ribe koliko je meni poznato, nema službenih informacija o tome da su viđene mrtve ribe, ali e, lokalno stanovništvo ih je primijetilo u rijeci koja teče nizvodno u blizini rudnika. Stoga ja se ne bih složila da je Finska krasan primjer korištenja cijanida e, uz savršeno poštivanje okolišnih okolišnog zakonodavstva. Imali smo Isto tako slučajeve da su rezervoari pucali ili se izljevali, rezervari gdje, koji sadrže druge vrste polutanata, uključujući neke teške e, metale. Svima u Finskoj je danas jasno da je rudarstvo rizičan posao. I za kraj, Povjerenik Potočnik uvelike priča o pozitivnim posljedicama, o resursno učinkovitoj e, politici, da je on doista ozbiljan. Ja mislim da bi više pogurao neke, e, neke, neke ideje i projekte kao što su pokušaji da se smanji elektronički otpad i tomu slično. To je daleko opasnije od danas otpadnih voda ovog tipa. Ja bi se zalagala za takozvano urbano rudarstvo, odnosno E, mogućnost boljeg korištenja otpada i bilo bi mi drago kada bi povjerenik Potočnik poduzeo neke konkretnije akcije u ovom smjeru i na ovom području. Hvala. Ja sam Mađer iz Rumunjske. A to praktički znači da na mene utječe e, sve što se događa u obje ove države. Svojedobno smo imali onečišćenje iz Rumunjske u Mađarsku kada je Tisa bila onečišćena, a i Rosija Montana e, će utjecati negativno na okoliš u Rumunjskoj. E, međutim, putem ti se doći će i u susjedne zemlje. Stoga mogu reći da je riječ o regionalnom e, problemu u istočnoj Europi. Iz tog razloga mogu reći da sam solidaran s kolegama iz Mađarske kao i sa e, desetinama tisuća ljudi koji u Rumunjskoj e, prosvjeduju već mjesec dana. I ja osobno e, sudjelovao sam u prosvjedima u Klužu gdje su tisuće sudjelovali u prosvjedima većinom mladi ljudi. E, riječ je o građanskoj odgovornosti. Oni žele osigurati zaštitu okoliša u svojoj zemlji i smatram e, da predstavnik komisije nije ovdje odgovorio na temeljno pitanje. A temeljno pitanje je sljedeće. E, ima li to određeni značaj ako Europski parlament sa više od 80% glasova uzvoji određenu odluku ili pak ne? A ako ne, onda se ovdje ne trebamo igrati demokracije. Mi zastupamo 500 milijuna građana i ako unatoč tome se ne uvaži neka naša legitimno donesena odluka, onda bi nam to trebalo reći unaprijed. naprijed da ne trošimo vrijeme i trud. Ali iskreno rečeno ovdje se ne radi o gospodinu Potočniku, on je samo član komisije. E, mislim da se ovdje kriju neki e, drugi interesi i smatram da cijela komisija mora preuzeti odgovornost i ozbiljno shvatiti ovaj problem. Postoje problemi s demokracijom i u Rumunjskoj zapravo je jako čudno sve ono što se događa u Rumunjskoj od kolovoza. E, tu mislim na e, nacrt zakona koji je u suprotnosti s Ustavom. Antonescu i ostale istaknute osobe e, uzajamno prebacuju odgovornost jedni na druge Eh, iz dana u dan eh, dobivamo šokantne vijesti i informacije. Eh, sama vlada zapravo urušava ustavne odredbe, a cijeli nacrt zakona pretvorio se u međustranačke sukobe a ministrica Blum bila je među nama 2010. godine i zajedno s nama je glasovala i e, glasovala je protiv eksploatacije cijanidoma, sada je iznenada na drugoj strani. A gospodin Potočnik e, citirao je većinsko stanovništvo e, Rumunjske koje navodno je za otvaranje ovog površinskog kopa. Ima još nešto što bih želio istaknuti. Poznato je da se euroskepticizam širi. E, na kocki je vjerodostojnost e, Europske unije, a kao posljedica krize. To je ono što možemo primijetiti i vjerujte mi u Mađarskoj i u Rumunjskoj je e, naša vjerodostojnost je uvelike ugrožena vjerodostojnost Europske unije se dovodi u pitanje, a to će se dalje pogoršati ako se nastavi postupati na ovako ignorantski način. Ima tu još mnogo drugih stvari koje bih mogao spomenuti. U Grčkoj je e, e, situacija u Španjolskoj dolazi do prosvjeda i vidjeli smo e, primjere gdje možemo vidjeti do čega dovodi ovakva eksploatacija. Ja tu uopće ne želim e, ni spominjati Černobil. E, stoga bih zamolio sve kolege. Mi smo ostvarili 80% kod glasovanja i u skladu s tim bismo trebali na ovom odboru zauzeti stajalište i e, nastupati na taj način u odnosu na Europsku komisiju. Hvala lijepa. Danas vidimo ovdje nove kolege. Krista Klas se već duže vremena bavi ovom temom. Da, hvala lijepa. Dosta toga se sjećamo i dobro poznajem ovu temu Rosija Montana. Tada sam bila i izvjestiteljica za direktivu o rudarstvu. Pokrenuli smo aktivnosti 2006. I tada smo bili u rodniku Rosija Montana i dali smo određena obećanja. Rekli smo da ćemo donijeti europsku direktivu za otpad iz rudarstva i da će Rumunjska kao država članica poštivati tu direktivu. Jako se dobro sjećam tog obećanja. Sada zapravo moram pitati komisiju kako je komisija došla do toga da danas kaže trebamo sirovine i onda trebamo zlato. Bože dragi, tko ne treba zlato? Svi mi želimo zlato Zlato je nešto što trebamo u životu, to nije nešto što ćemo ostaviti tek tako. A međutim, e, zlato e, nije tek tako na raspolaganju i e, potrebni su određeni zahvati u prirodi, a nisam sigurna i ne znam na koji se način onda može napraviti rekonstrukcija prirode, na koji se način mogu spriječiti oštećenja i negativan utjecaj na okoliš na koncu ćemo imati e, otrov u e, vodama. Europska direktiva o otpadu daje potpuno jasna pravila i moramo osigurati da ne dođe do štete za okoliše, moramo poduzeti preventivne mjere, moramo se pobrinuti za povrat u prijašnje stanje i moramo imati rezerve za taj povrat u prijašnje stanje. E, kolegica Antonescu je to o tome govorila E, tu ima jako puno važnih elemenata, a moramo znati da rumunjska vlada da je prodala to područje e, jednoj e, kanadskoj poduzeći, ali i ta, to kanadsko poduzeće mora poštivati europske propise. I zato molimo odgovore od komisije ispunjava li taj projekt u Rosija Montani zahtjeve iz europske direktive o otpadima iz rudarstva. Da li oni to ispunjavaju? I tu molim jasan odgovor bez dodatnog tumačenja komisije. Jer mi kao parlament dali smo određene obećanja. Hvala. Zadnji govornik, kolega zogo Akkor egyike vagyok azoknak, akik a biztos úrnak is levelet és annak idején 2010-ben. Hvala lijepa. E, mi smo e, zajedno glasovali. E, Fukushima, Japan nisu dio Europske unije, a ipak i problemi iz Japana utječu na nas. Unatoč tome, komisija čeka tu možemo spomenuti i situaciju s Romima u Francuskoj. Komisija čeka sve dok ne dođe do skandala. E, u brojnim pitanjima komisija primjenjuje istu ovu strategiju, a očigledno i ovdje što se tiče površinske eksploatacije zlata čeka se e, da dođe do nove katastrofe i tek onda e, će komisija biti u stanju dati odgovor na ovo pitanje. Hvala lijepa i sada na koncu komisija. Nekoliko je pitanja postavljeno i izneseni su određeni prigovori, a sada imate mogućnost e, odgovoriti na sve to odjednom. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Gospodin Banki gospodin Tavađi su možda postavili najrelevantnija pitanja. Kašnjenje s provođenjem, odnosno poštivanjem rezolucije Europskog parlamenta o rudarstvu, e, mi smatramo da do kašnjenja nije došlo. Komisija je vrlo jasno rekla kakav je njezin stav o tome. Ja sam to pokušao danas učiniti i znam da je povjerenik Potočnik to u više navrata učinio, uključujući i pisanim putem. Naš stav je jasan. Postoji direktiva, direktiva o rudarskom otpadu, Ona je usvojena postupkom suodlik odlučivanja parlamenta i vijeća i u sklopu tog postupka zauzet je određeni stav, odnosno pristup, uključujući i postavljanje vrlo jasnih uvjeta, zahtjeva, kako bi se zajamčilo i osiguralo da se rudarskim otpadom postupa na siguran način u Europskoj uniji. Ti zahtjevi odnose se na izgradnju objekata, e, na politiku sprečavanja nesreća, na uskladištenje toksičnih substanci. Postoje studije, postoje vrlo detaljni uvjeti koji se odnose isto tako na transparentno otkrivanje informacija publici, postoje zahtjevi koji su takvi da dolazi do zatvaranja rudnika. Svi ti vrlo jasni zahtjevi moraju biti ispunjeni u odnosu na svaki pojedini objekt prije no što se dozvoli njegovo funkcioniranje, odnosno otvaranje. prihvatiti, odnosno dozvoliti dobijanje zlata putem cijanizacije, znači da su svi ovi uvjeti ispunjeni. I upravo zato direktiva sadrži vrlo konkretne odredbe koje se odnose na koncentraciju cijanida ako je ko zakonodavac ustvrdio da je ta koncentracija prihvatljiva sa znanstvene točke gledišta, on je to tako ugradio u direktivu o rudarskom otpadu. E sad kad je riječ o granicama koncentracije cijanida i to je bila odluka koju su dva zakonodavca zajedno u postupku su odlučivanja donijela. Direktiva također predviđa postupno sve strože provođenje ovih odredbi, upravo ovih koje se odnose na gornje granice, a u momentalno je to 25 PMM-a. ppm U svibnju 2018. ta će koncentracija, zahvaljujući ovim odredbama, još se smanjiti. Dakle, to je još u, već sada 20 dijelova u milijun. Gospođa Hasi i gospodin Antonescu, gospođa Klas su govorili o projektu Rošija Montana. E, reći ću nešto što vjerojatno znate, a to je da su ovlasti za otvaranje rudarskih objekata nešto što potpada pod nadležnost nacionalnih vlasti. Komisija može samo provjeriti jesu li iz relevantnog zakonodavstva ispoštovani. I to je upravo ono što mi činimo. Zatražili smo informacije od nadležnih vlasti Rumunjske. I znamo da projekt još uvijek nije dobio zeleno svjetlo, ali mi već sada prikupljamo sve potrebne informacije kako bi mogli provjeriti i jesu li ispoštovane odredbe i kriteriji iz direktive o rudarskom otpadu i iz drugih relevantnih zakona. E, dakle, ovaj zahtjevi za informacije su poslani Rumunjskoj, još uvijek nismo dobili odgovor, pa vam tako danas još uvijek ne mogu reći je li projekt s ovih točki gledišta prihvatljiv ili ne. Odgovor još nemamo. Što se tiče najprihvatljivijih tehnologija, mi imamo jednu studiju koju vam mogu poslati ili vam mogu poslati poveznicu, jer mislim da je studija na našoj internetskoj stranici i mislim da sam u mom izlaganju spomenuo da je ovo studija koja je provedena 2010. godine i da ona kaže sljedeće. Postoje alternative dobijanju zlata cijanizacijom, ali da one nisu ekonomski održive. Isto tako u studiji se navodi da bi alternative mogle biti čak i gore – po zaštitu okoliša. Eto, mislim da sam odgovorio barem na najvažnija pitanja koja su postavljena tijekom ove debate. Hvala vam. i potrudit ćemo se da članovi odbora, da vi dobijete primjerak studije o rudarenju zlata. Hvala, time smo završili ovu raspravu. Mogu vam samo zaželiti ugodnu večer. Nalazimo se sutra ponovo u 10, a koordinatore molim da dođu u 9. E, sastanak odbora počinje službeno u 10 sa gospodinom Šprenglerom. A onda imamo i razgovor s jednim od povjerenika. Program je sutra interesantan. Hvala. Doviđenja.